Dear colleagues, dragi kolege, meeting. Dragi kolege, možemo početi sa sastankom. I prvo idemo na usvajanje dnevnog reda. Ja vas podsjećam, kolege, da je glasovanje o izvješću gospodina Fjellnera pod točkom 11 sutrašnjeg dnevnog reda Ehm, riječ je o mišljenju koje smo napravljeni o homologaciji odgođeno za naš sastanak 28. i 29. studenak. Ako nemamo nikakvih prigovora, mislim da možemo smatrati da je ovo usvojen dnevni red. A sada sljedeća moja objave informacije. Dakle, pitanje je sastanka radne skupine LIFE koja će se održati sutra 8. studenog od 1 do 3 popodne u ASP 3G2 dvorani i sastanak na kojem će sudjelovati naravno svi dužnosnici zaduženi za live program i obično otvoren sastanak. Zatim, sljedeća stvar je da imamo povratni izvješćaj o misiji našeg odbora Envija u, u Njemačkoj, u Ruru, u Esenu, koji se njihov posjet se dogodio 19.21. rujna ove godine i posjetili su tada njemački regionalnu udrugu Rur. Zatim treća stvar da ćemo u ponedjeljak 21. studenog na sljedećoj plenarnoj u Strasburu u 7 sati na večer održati zajednički sastanak Agri, Envi, ITRE odbora. Ehm, i uglavnom ćemo govoriti o strategiji budućeg gospodarenja šumama uz naravno sudjelovanje povjerenika Hogana. Uskoro ćete dobiti dnevni red. A još da vam kažemo da imamo ehm, režim prevoda na 21 jezik se sve prevodi, osim estonskog, litovskog i galskog. I također, molim, podsjećam da je, možete cijeli dosje naći na elektronskim putem na web stranici, a cijeli sastanak će biti uživo prenosen preko web streaminga. Također usvajamo sada zapisnik naših sastanaka od 22. 3. 4. svibnja, 21. lipnja, 11. 12. srpnja i 8. rujna. Nakon toga, ako nemamo nikakvih prigovora, možemo krenuti sa našim dnevnim redom. Kao što znate, mi održavamo redovni dijalog sa Europskom agencijom za kemikalije i imamo to svake godine održavamo i imamo danas mogućnost da sa e, njihovim izvršnim ravnateljem raspravljamo o radnom programu i posebno o strateškim ciljevima do 2018. godine. Prema tome, odmah bi počeo s time da dam riječ gospodinu Dansetu, njihovom direktoru. Izvolite, gospodin Gerd Danset, a poslije ćemo, imamo vremena i za raspravu. Hvala lijepo i dobar dan. Dakle, Gospodine predsjedavajući, potpredsjedniče i svi članovi odbora. Na mene je to velika čast što sam ovdje danas s vama na ovoj razmjeni mišljenja o našim godišnjim aktivnostima. Ja ću vam u svojem uvodu dati jedan opći kontekst aktivnosti naše agencije i posebno ću govoriti o doprinosima koje mi dajemo kao agencija svim izazovima s kojima se Europa danas suočava. Onda ću vam govoriti o nekim posebnim izazovima kojima se ja osobno bavim, a onda očekujem vaše pitanja i radujem se raspravi s vama. Ovo su naime vremena koja su vrlo izazovna i sa sve većim zapravo neraspoloženje među našim građanima, zatim jednim stalnim zastojem u gospodarskom rastu i brigama koje nas muče zbog promjena klimatskih promjena i velikog onečišćenja. Prema tome, vi moramo pomoći da se nađe odgovor na te izazove. Ja bih vam međutim htjela objasniti kako moja agencija aktivno pomaže u tome. Međutim, prije nego što učite, dozvolite da priznamo i kažemo otvoreno što dobro ide u Europi. S jedne strane, mi zapravo predvodimo globalnim uvjetima na putu kako ćemo sigurno baratati i koristiti kemikalije, a to je nešto na što možemo biti ponosni. Markus Aurelius je svojedno rekao da je oponašanje najiskreniji oblik ulaganja, hvaljenja, pohvale. I mislim da možemo doista biti jako, jako sretni što toliko zemalja u cijelom svijetu e, zapravo se ugleda na nas i nas doživljuje, nas Europu kao veliku inspiraciju. Naravno, sve ovo što se dogodilo nije se dogodilo preko noći. Mi znamo dok je sama konvencija Rič bila prava revolucija, ali njene učinci su bili više neka vrsta evolucije to nam dovodi do toga da mislimo da je to koliko je uzbudljivo. Međutim, činjenica ostaje. Mirno, učinkovito, iza scena, zakon koji ste vi pomogli da se usvoji prije deset godina i sada se doista pozitivno odražava na ljudsko zdravlje i na naš okoliš. Mogu vam daći vrlo konkretne primjere kako se kompletni zakonski akti, dakle u vezi riča, nas čine zdravijim i naš okoliš boljim i više ga čuvaju. Kako nam to istodobno isto tako donosi uštede velike. E, riječ je o olovo. Do nedavno mogli ste zapravo naći olovo posuda, posebno je bilo štetno za mozak i za dvije posljedice po malu djecu u dobi do tri godine. Danas, zahvaljujući riču, korištenje olova ograničeno je na, zaista u svim proizvodima i to znači da 13 milijuna male djece više nije izloženo olovu i njihova mogućnost da uči je sada zajamčena. I također smo puno toga i uštedili u, obrazovanju. Zatim imamo puno više imamo još drugih primjera, stotine vrlo opasnih substanci sada se razmatraju i ispituju i postaju predmetom puno žešćih kontrola i nadzora. Korporacije diljem Europe koriste to sve veću razinu znanstvenih spoznaja o različitim substancama, tvarima i proizvode, puno sigurnije proizvode i puštaju ih na tržište. Druga veliki doprinos kojeg dajemo našim građanima je znanje. Ako je Kofi Annan, bivši glavni tajnik koji je bio pravo kad je rekao da je znanje snaga, jer oslobađa, onda je rič također nešto što daje snagu i oslobađa naše građane. Prošle godine, kao što sam već govorila, imali smo jedan poboljšani način da se potiče informacija o, o našem, dakle bolji način bolji pristup informacijama o kemikalijama naše web stranice. I sretan sam da mogu reći da je odkad je u siječnju ta nova web stranica sa lakšim pristupom otvorena, više od dva milijuna ljudi bilo na toj web stranici i informiralo se. Oni to koriste, te informacije u svojim strukama, bilo kao poljoprivrednici ili bilo kao što drugo i korist i koriste te informacije kako bi zaštitili više okoliš. To je dakle najsveobuhvatnija baza podataka o kemikalijama na svijetu sa vrlo jednostavno prikazanim i objašnjenim stvarima, lagano dostupnim informacijama o više od 120 tisuća različitih substancije. I ne samo to, nego sada radimo i na jednoj verziji koja će se moći downloadati. Prema tome, to znači da će i akademici i znanstveni znanstvenici i novinari biti u stanju analizirati, uspoređivati i kombinirati podatke na kreativne načine, a što će nam naravno s druge strane povećati i našu zaštitu i naše znanje. Osim toga, sada kada imamo sve više podataka koje koriste našim građanima, radimo na još jednoj novoj web stranici, vrlo specijalno posvećenoj njima. Ona će uključivati informacije o nanomaterijalima. Kao što znate, komisija od nas tražila da budemo domaćini Europskog observatorija za nanomaterijale naše budućnosti. Dakle, koje su danas najvažnije kemikalije za građane? Sve, građani se sve više obraćaju izravno našoj agenciji za kemikalije sa svojim zabrinutostima. To vam naravno nije nikakvo iznenađenje i ono što ih najviše zanima isto vas neće iznenaditi. Prva stvar koja ih zanima i zbog koje se brinu je glifosat i tu su tražili sveobuhvatne dubinske analize kao i klasifikaciju tih substanci gdje se sve pojavljuje glifosat jer neki, jedan dio naše znanosti danas smatra da su glifosati kancerogeni. Mi smo bili vrlo otvoreni, objašnjavali smo harmonizirani postupak klasifikacije e, svih proizvoda u kojima se glifosat pojavljuje, objavili smo i jednu opću deklaraciju interesa svima koji su to involvirani u svom radu i održali smo javna saslušanja, javno javna savjetovanja i organizirali prezentacije sa svim ključnim igračima na, kao što ćemo to napraviti sljedećeg mjeseca u komisiji a osim toga naš e, odbor za procjenu rizika bit će onda u stanju prije ljeta sljedeće godine dati jedan, da kažemo za sada sveobuhvatni i konačno sud o glifosatu. Sljedeća stvar koja muči naše građane je testiranje kemikalija na životinjama. Mi činimo sve što možemo da to minimaliziramo, savjetujemo kompanije, promoviramo alternative za testiranje različitih novih preparata na životinjama i tražimo od korporacija da razmotre te alternative sve prije nego što zatraže da im se odobri testiranje lijekova ili kemikalija na životinjama. I jako se veselim i posebne konferencije koje će komisija na tu temu organizirati u prosincu u Briselu. Zatim, što još muči naše građane, a to je ono o čem sam govorio, to je nikakav gospodarski razvoj, a mi znamo da su kemijske i metal, metalurške industrije od fundamentalne važnosti za našu ekonomiju i bez obzira na rizike koje oni donose sa sobom, mislimo da ih danas mi dobro kontroliramo. Sigurno korištenje ima naravno temeljnog ekonomskog smisla, ali i zato što rezultira u zelenim proizvodima. Još više od toga, signalizirajući namjeru da se stupnjevito isključe najopasnije kemikalije. By American academics found that EU legislation ustanovili su da zakonodavstvo, Europske unije više potiče ovaj postupak nego u SAD-u. Više od 1500 novih i zelenijih kemikalija je registrirano od početka riča. Predstavnici industrije shvaćaju da postoji potreba za njihovom inovacijom te da ih se brže iznese na tržište. To također eh, podrazumijeva da se trebaju, e, a tome pomaže rič, smanjiti zakonski zahtjevi za tek, e, kemikalije tek stavljene na tržište i kemikalije koje se koriste za potrebe istraživanja i razvoja. Međutim, moramo također uzeti u obzir i odgovor industrije kada je riječ o troškovima i o e, radnom opterećenju vezanim uz usklađivanje sa ričom. Naše bojazni su posebno velike kada je riječ o prijevama za odobrenje e, određenih kemikalija koje su vrlo rizične ili pak registracije kemikalija e, koje se proizvode u manjem obujmu od strane manjih poduzeća. Mi e, radimo sa svim dionicima kako bi usklađivanje bilo troškovno prihvatljivo i predvidivo. Europska poduzeća su uložila velik novac kako bi e, dobila dovoljno podataka koji se traže temeljem uredbe REACH kada je riječ o kemikalima koji proizvode. Nužno je da se ta ulaganja isplate u smislu sigurnijih kemikalija, ali isto tako u smislu ispunjavanja pravnih obveza i svih zahtjeva koji se tiču sigurnosti. Podaci koji se generiraju temeljem riča također se mogu koristiti za zaštitu radnika te za poboljšanje zakonodavstva u području kvalitete vode i zraka. Ako se to omogućuje kroz relevantno zakonodavstvo Europske unije, to će pomoći i europskoj industriji, a isto tako će učiniti trošak usklađivanja manjim i učinkovitim. U smislu gospodarskog rasta, rič sigurno predstavlja trošak za europske tvrtke, ali isto tako i snažan poticaj za inovacije. Treba se pobrinuti da se uistinu mogu kapitalizirati ulaganja europskih tvrtki. Treće pitanje koje sam htio spomenuti tiče se zaštite klime i utjeca kemikalija na zaštitu okoliša. Kemikalije su sastavni dio cirkularne ekonomije. Cirkularna ekonomija ne može postojati bez bolje kontrole nad najopasnijim kemikalijama. Mi se radujemo što ćemo pomoći u razvoju europske politike u tom smislu. To može biti još jedan slučaj u kojem će Europa biti predvodnik u svijetu. Komisija će imati izazov da ispuni svoj ambiciozni plan, zahvaljujući agencijama koje će podnositi izvješće odboru poput vašeg. Na kraju vam želim iznijeti e, tri osobna izazova. Kao što znate, približava mi se posljednja godina mog mandata i u tome me nadahnuo predsjednik Obama. Ja sam samo trkač i trčim štafetu i moj je zadatak da predam palicu svom nasljedniku kako bi on ili ona bili u prednosti već na samom početku. Želim prije svega spomenuti rok za registraciju kemikalija temeljem uredbe RIČ do 2018. godine. Da vas podsjetim koliko je to važno. Tek kada se ispuni taj rok imat ćemo sve ono što se zahtjeva temeljem uredbe RIČ, a to je da ćemo imati puno saznanja o svim kemikalijama na europskom tržištu. Tvrtke će registrirati više kemikalija do tog roka, što uključuje i kemikalije koje se proizvode e, u količini od samo jedne tone po godinu, na godinu dana. Mene brinu dvije stvari, da mnoge tvrtke još uvijek e, nisu svjesne svojih odgovornosti, a neke druge su odlučile da ne registriraju kemikalije, ali to ne, o tome ne informiraju svoje klijente. To može uistinu negativno utjecati na te potrošače koji se oslanjaju na kemikalije koje su im potrebne. Molim vas pomognite mi da prenesemo zajedno tu poruku. Tvrtke koje proizvode kemikalije moraju se pobrinuti da i kemikalije koje, se proizvode u manjem opseku budu registrirane od strane opskrbljivača. Druga stvar koja me brine je kontinuirani problem e, s kojim se nosimo vezano uz kvalitetu podataka, vezano uz velik broj kemikalija koje se registriraju. Oko dvije trećine svih dopisa, odnosno svih predmeta koje smo obradili, e, za sada ne sadrži potrebne podatke, posebno kada je riječ o dugotrajnom učinku kemikalija. Zbog nedostatnih podataka ne znamo točno koji su stvarni rizici kod korištenja opasnih tvari. Kao što možete očekivati, države članice e, se u tim predmetima usredotočuju na stvarne probleme vezano uz kemikalije i one kemikalije koje imaju najteže posljedice potencijalno. Međutim, taj problem se mora riješiti ako to bude potrebno i testiranjem na životinjama. Ne možemo, ne možemo se oslanjati samo na formalni postupak donošenja odluka koji je pretjerano spor. Mi smo poduzeli i neke praktične mjere. Načelno smo već razgovarali sa komisijom zastupnicima u parlamentu i dionicima u lipnju vezano uz e, ulogu koju igra socioekonomska analiza kada je riječ o upravljanju rizikom. U praktičnom smislu mi radimo na jednom praktičnom priručniku za tvrtke što bi trebalo dovesti do kvalitetnih zahtjeva, e, odnosno kvalitetnih e, socioekonomskih studija. Vezano uz to postoji li sigurnije alternative iz kojih razloga se ne mogu koristiti. Zajedno s komisijom radimo na pojednostavljivanju postupka predaje zahtjeva za kemikalije koje se proizvode u manjem opsegu i za rezervne dijelove. Također e, raspravljamo o napretku sa, odnosno raspravit ćemo o napretku sa upravnim odborom u prosincu i nakon toga ćemo podnijeti pisano izvješće. Predsjedniče, potpredsjednici, uvaženi zastupnici, hvala vam još jedanput što ste me pozvali da vam se obratim i hvala vam na vašem kontinuiranom interesu za naš rad, što nam također e, pomaže u zadržavanju svoje naše ekspertize sljedeće godine. Također želim iskazati e, svoju zahvalu zastupnici Julie Gerling, koja je uistinu se primjerno zalagala u ovom području i drago mi je e, što ću primiti vašu delegaciju u Helsinkiju sljedeće godine, e, te mi je također drago što ću neke od vas vidjeti e, na događanju kojem je Đuli domaćin u parlamentu sutra ujutro. Nadam se da ćemo imati u tom prilikom više vremena razgovarati o sadašnjem radu. Hvala još jedan put i rado ću odgovoriti na vaša pitanja. Hvala. I sada dajem riječ Julie Gerling koja je naša osoba za kontakt za agenciju za kemikalije. Hvala. I hvala Gertu na lijepim riječima. Ja neću sada izniti proći kroz čitavu prezentaciju. Mislim da ona bila vrlo korisna i da je obuhvatila najvažnije teme. Htjela bih samo spomenuti jedno konkretno pitanje koje mi je uputilo nekoliko aktera od strane predstavnika industrije i nevladinih udruga, a tiče se dostupnosti informacija. Vi ste aludirali na to u vašem govoru, no pitanje je sljedeće. Dakle, postoji nekoliko agencija, vaša agencija EMA i EFSA. Te agencije prikupljaju sličan tip informacija i mislim da će se njihov obujam povećati kako budemo dalje radili na temama kao što su endokrini disruptori i slično. Htjela bih samo e, pitati na koji način bismo mogli drugačije pristupiti tom postupku, dakle što je sa pitanjem povjerljivosti, sa formatom i tako dalje. Naime, svaka od ovih agencija e, drugačije obrađuje te podatke što da kako ovisi o internom postupku u svakoj agenciji i ovisi o tome zapravo za koji su dio industrije zaduženi. Ukoliko se agencije Europske unije dogovore da imaju usklađeni pristup podacima, posebno podacima koji se odnose na sigurnost. Naime, postoji velika zabrinutost javnosti vezano uz testiranje na životinjama, što je razumljivo. I zapravo očito je da se temeljem riča povećalo testiranje na životinjama, već smo razgovarali o tome. Ne znam je li to istina ili ne, ali takva je percepcija u javnosti. S obzirom na to i s obzirom na činjenicu da i nacionalna regulatorna tijela prikupljaju podatke i također imaju dakle veliku količinu podataka na raspolaganju. Mislim da smo sada došli do trenutka kada bismo trebali zatražiti od agencija da imaju usklađeni pristup i to bi trebalo biti učinkovito. Mislim da bi ovaj odbor trebao predvoditi u tim naporima. Možda bi najbolji način bio da se organizira jedno javno saslušanje gdje bismo pozvali, pozvali sve tri agencije pa bismo o tome mogli porazgovarati u jednom neformalnom formatu. I zanima me kao prvo, slažete li se da je to potrebno? I drugo, bi, li vaša agencija bi e, bila spremna sudjelovati u tom procesu ukoliko se on pokrene? Hvala. Sada možemo nastaviti sa, e, da ćemo riječ predsjedniku. E, hvala, drago mi je i želim vas zahvaliti na dolasku, budući da istinu cijenim rad vaše agencije. Kao što se sjećate, prošle godine Europski parlament osvojio rezoluciju E, gdje se uveo dakle prigovor za odobrenje recikliranog PVC-a. Utvrđeno je da postoji jasan rizik za ženske, e, za radnice. Tijekom ove godine se o tome razgovaralo, dakle to su razgovarala Europska agencija za kemikalije i na upravnom odboru i želim na tome zahvaliti i zahvaljujem na vašem pozitivnom pristupu vezano za ovu temu. Moje pitanje je pomalo provokativno. Zanima me kakva je trenutna situacija, hoće li odbori EKE e izmijeniti dosadašnju praksu i hoće li imati hrabrosti, odbaciti zahtjeve one koji pokazuju da je rizik velik i da postoje alternative. Hvala. Gospođa Dali, hvala. Zahvaljujem gospodinu, Dansetu na dolasku. Želim spomenuti popis koji sadrži 170 kemikalija koje je EKA sastavila za evaluaciju za razdoblje od 2017. do 2019. godine. Količina kemikalija koje treba evoluirati, naime njih je 24, mnogo je niža nego prethodnih godina i eh, Eka je navodno rekla da mora završiti provjere sukladnosti za većinu kemikalija prije nego što se može započeti s postupkom evaluacije. Dakle, slažem se da to s jedne strane ima smisla, no eh, htjela bih ipak postaviti nekoliko pitanja. Kao prvo, kako se možete pobrinuti da ne nagradite one tvrtke koje bi dostavile dakle, dosije loše kvalitete. I hoće li oni vršiti nadzor nad svojim kemikalijama? kako bi Europska komisija mogla postići svoje cilje, a to je da sve relevantne kemikalije budu na popisu do 2020. godine, potrebno je djelovati brzo i učinkovito. S druge strane, postoji i bojazan da ovaj postupak zapravo postaje usko grlo kada je riječ o djelovanju vezano uz opasne kemikalije. Je li to opravdano prema vašem mišljenju? Kako vi na to namjerovate reagirati? I što mislite, hoće li se e, ispuniti zacrtani cilj komisije? Hvala, gospodin Demesmeker. Hvala, ja ću vam se obratiti na nizozemskom ako nemate ništa protiv. Hvala. Hvala. Hvala vam, e, gospodine Danzad, na vašem izlaganju. U uvodnom dijelu ste spomenuli cirkularnu ekonomiju. E, moje pitanje vezano uz moj rad, ja sam izvjestitelj u Sjeni za klub zastupnika EKR, er, vezano uz paket mjera koje se odnose na cirkularnu ekonomiju. Imam nekoliko pitanja za vas. Akcijski plan EU unije za cirkularnu ekonomiju ima za cilj poticati razvoj tržišta za sekundarne sirovine. I tu dolazimo do politike koja se tiče kemikalija. Neke od njih su opasne i dugo ostaju u samom ciklusu za recikliranje. Akcijski plan predviđa da će se 2017. godine analizirati različite opcije politika te način e, na koji to se poklapa sa zakonodavstvom koje se tiče otpada. Dakle, dakle da se smanje opasne kemikalije u e, otpadu koji se reciklira. Vi ste rekli da namjeravate imati određenu ulogu u tom postupku. Što podrazumijevate po time? Hoće li Europska agencija za kemikalije biti uključena u taj postupak? I zanima me također u svjetlu dosadašnjih razgovora na ovu temu, kakva je vaša vizija? E, možete li nam nešto reći u kojoj fazi pripremni rad e, na tome? Hvala. Hvala lijepo. Ja bih prvo željela zahvaliti na vašoj prezentaciji danas, ali želim vam zahvaliti i na vašem radu ukupno. Koje, I mislim da je to ogroman paket i težak teret kojeg vi sjajno, sjajno odvijate. Dakle, hvala vama i vašim svim suradnicima. Imam dva pitanja. Prvo se odnosi na ono što je rekao povjerenik Andrio Kajtis Dakle, da se malo više pozabavite problemom endokrinih disruptora. A u tom kontekstu mislim da vaša agencija igra jako važnu ulogu. Pa me zanima jeste pripremljeni za preuzimanje te važne uloge, jeste li se nekako pripremali kako je došlo do vaših priprema. Drugo pitanje, vi ste kratko počeli tu baš nešto govorili o testovima na životinjama. Vi znate da smo mi u znanosti postigli ogromne uspjehe sa uzgajanjem različitih tkiva na kojima isto možete puno toga ispitati i koristiti ih za eksperimente i testove. Stoga moje pitanje, ne bismo li mogli kompletno prestati sa svim mogućim testovima na životinjama i laboratorijskim bilo kakvim i s opitima, ispitima na životinjama i preći na ovo uzgojeno tkivo, različite vrste tkiva. Naravno, pitanje je tu i cijene, ali to je dakle moje pitanje u kojoj smo mjeri došli dotle. Hvala, hvala predsjedniče i hvala ravnatelju na izlaganju. Ja ću nešto reći o fitosanitarnim proizvodima. U sklopu revizije uredbe iz 1991. godine o ekološkom e, uzgoju. Parlament, komisija i vijeće moraju do kraja godine izraditi novi pravni okvir koji se tiče uvjeta za korištenje fitosanitarnih proizvoda. Naše kolege iz odbora za poljoprivredu prije nekoliko mjeseci imali su ideju da e, toleriraju određenu e, količinu pesticida ili GMO-a u ekološkom uzgoju. S obzirom da je cilj vaše agencije da promiče inovacije, konkurentnost, ali isto tako zaštitu ljudskog zdravlja i okoliša, dopustite mi da vas postavim nekoliko pitanja vezano uz rizik e, zapravo degradacije ekološke proizvodnje. Kao prvo, ekološka proizvodnja mogla bi izgubiti svoju dodanu vrijednost, a to je integritet njezinih proizvoda i sanitarnu kvalitetu. Zašto bi se sankcionirao tako kvalitetan sektor proizvodnje koji je u posljednjih deset godina učetverostručio proizvodnju, a e, toliko se povećala potražnja da ponuda ne slijedi. Osim toga, indeks povjerenja je 80% temeljem francuske udruge potrošača. Ekološki uzgoj bi na ovaj način mogao izgubiti velik dio svoje kredibilnosti u očima potrošača ako do toga dođe. I na kraju, najveća gospodarstva imala bi korist od toga na štetu e, manjih gospodarstva. Dakle, moje pitanje je sljedeće. Namjeravate li uzeti u obzir ove čimbenike u okviru nove uredbe, dakle tu je riječ o zdravlju, ali isto tako i o potrebi da sva proizvodnja e, u poljoprivredi e, ne ide na niže standarde? Hvala. Hvala. Ne znam, žele li još netko od članova nešto reći? Ako ne, onda možda da damo riječ ljudima iz opće uprave. Hvala vam. Hvala svim zastupnicima na postavljenim pitanjima. Pardon, gospodinu predsjedniku Eke prvo dajemo riječ. E, pokušat ću odgovoriti onim redoslijedom kojim su postavljena pitanja. Dakle, prvo bih rekao nešto u odnosu na pitanje o jedinstvenom formatu ili barem usklađenom e, formatu pružanja e, i informacija o sigurnosti i dakle informacija koje dolaze iz različitih agencija ta je ideja vrlo zanimljiva i ja bih svakako bio zainteresiran za suradnju u tom smislu, odnosno za sudjelovanje u tom radu. Biće mi drago ako ostvarimo e, neki jači napredak u tom smislu. E, do sada već jesmo e, surađivali sa EFSOM u pogledu pesticida, dakle sa Agencijom za sigurnost hrane. smo radili na zajedničkim formatima za izvještavanje o Eh, aktivnim substancama pesticida eh, dakle i o proizvodima koji sadrže te aktivne tvari. Mi vodimo klasifikaciju ovih aktivnih eh, tvari za pesticide. Tako da evo upravo u pogledu te teme jesmo ostvarili već određeni napredak u postizanju jedinstvenog formata u kojem pružamo E, informacije državama članicama. Dakle, tu se e, tu smo proučili istraživanja koja su u industriji napravljena u odnosu na pesticide, a isto tako smo već e, ostvarili napredak u usaglašavanju strukture predstavljanja podataka. Dakle, mislimo da će se odatle moći dobivati usklađene informacije e, u pogledu onim sažetim ispitivanjima, e, dakle, e, da, odnosno i predstavljanje rezultata istraživanja u sažetom obliku. Znači, u tom smislu mogu potvrditi da da jesmo zainteresirani za sudjelovanje u tom usklađivanju, da već jesmo ostvarili određeni napredak i da očekujemo dalji napredak i u tom sam smislu otvoren za bilo koju inicijativu koju biste vi dali. Što se tiče e, rezolucije koju ste usvojili prošle godine e, u pogledu jedne e, aplikacije za ovlaštanja, dakle koja se odnosi na reciklirane materijale, dakle jedna od prvih tog tipa. Tu doista jesmo radili na tragu onoga što smo obećali. Razgovarat ćemo o ostvarenom napretku E, na našem upravnom odboru i tek nakon toga ćemo vam poslati e, pisani odgovor, dakle negdje početkom sljedeće godine, dakle upravni odbor ima sastanak u prosincu i onda nakon toga ćemo poslati e, usmeni izvještaj. To međutim podrazumijeva da će standard informacija koje se primaju morati se povisiti, a da se pritom ne povise troškovi u tom smislu moramo uspostaviti određenu ravnotežu. Dakle, s jedne strane, e, između s jedne strane potrebe da dobijemo adekvatne informacije a, i s druge strane stupnja potpunosti informacija koje dobivamo u skladu sa e, zakonima i propisima kada neki e, dosje nije dovoljno kvalitetan kako bismo mogli dati konačno mišljenje, odnosno kako bismo mogli onome ko se prijavljuje doista omogućiti da, dakle mi, mi mu dajemo određene informacije e, koje bi im trebale omogućiti da pruži informacije na adekvatni način. Često se to pogrešno tumači jer ispada kao da mi pomažemo e, tražitelju odobrenja pa ispada da mi obavljamo njihov posao ali to zapravo nije točno, mi ne obavljamo ono što oni trebaju napraviti, nego odbor i naročito izvjestitelj moraju moći postaviti precizna pitanja i dati onda priliku tražitelju odobrenja da na njih odgovori. Nama je sasvim jasno da ako e, onaj tko se prijavljuje ne pruži odgovarajuće odgovore e, i mi tada nemamo temelja za neko pozitivno mišljenje i onda ne smijemo takvo mišljenje niti dati, niti ga dajemo. Što se tiče e, popisa e, tvari, se doista, kao što ste vi rekli, dramatično smanjio zbog potrebe da se provede e, provjera usklađenosti e, prije e, nastavka procedure. Dakle, to je, imamo odluku prizivnog odbora, žalbnog odbora koji dakle ono što su oni tražili kao dodatnu informaciju to je zapravo proglašeno standardnom informacijom nečim što moramo tražiti već u fazi provjere usklađenosti i to je glavni razlog zašto je broj prijavljenih tvari sada bitno niži. To ne znači da će tako i ostati i u završnim godinama ovog ciklusa, čak što više vjerujemo da kad se obavi e, provjera usklađenosti e, e, onih tvari koje su prošle godine prijavljene, vjerujemo, dakle kada dobijemo sve odluke i sve potrebne informacije, onda će države članice moći provesti procjenu tvari kako možemo spriječiti e, dolazak e, informacija niske kvalitete. Mi se pokušavamo ovo prilagoditi, promijenili smo način postupanja tako e, da Dakle, imamo e, računalni sustav kontrola kvalitete pristiglih e, predmeta, pristiglih dosjea, ali osim toga mi sada i ručno pregledavamo e, u svakom slučaju u kojem nam se učini da je to neophodno i nastojimo se time pobrinuti da postoji vrlo jasni temelj za izostanak neke provjere nekog testa. Dakle, u tom smislu danas radimo. E, namjeravamo s državama članicama e, vrlo skoro e, provesti raspravu, isto tako i sa našim upravnim odborom, dakle provesti raspravu o tome da e, kako se može koristiti oslobođene kapacitete u državim e, članicama. Dakle, došlo je do oslobađanja određenih e, kapaciteta i mislimo da se mogu ispititi kako bi se postigla viša razina kvalitete. Dakle, moglo bi smo e, u pogledu onog posla koji obavljamo zajedno sa industrijom. Znači imamo tu dobrovoljni pristanak i spremnost industrije da e, povise kvalitetu tih e, informacija koje se šalju i o tome ćemo razgovarati sa državama članicama. Nakon toga mislimo sljedeće godine provesti jednu pilot fazu u kojoj bismo dakle pokušali to provoditi sa dobrovoljcima iz industrijskog sektora dakle koji žele raditi raditi na načinima poboljšanja e, kvalitete pristiglih dosjea. To nam je plan. Što se tiče pitanja o kružnom gospodarstvu, e, da, tu jesmo razgovarali sa komisijom, umeli e, smo tijekom prve cirkularnom ekonomije. Um, uh, E, imali smo dakle razgovor s komisijom već e, u pogledu e, dokumenta koji se iznijela politika. Vi ste spomenuli ona jedan konkretan u kojem se razmataju različite opcije politike i taj će svakako biti vrlo važan kako bi se postiglo da tvari koje izazivaju zabrinutost se tretiraju na adekvatan način. Dakle, mi zapravo s nestrpljenjem E, iščekujemo trenutak u kojem će komisija dati konkretne prijedloge i očekujemo da će nas tada konzultirati u pogledu tih svojih e, prijedloga. Tako smo se nekako dogovorili da tako treba postupati, no do sada nismo dobili nacrt e, njihovih prijedloga, odnosno nacrt tog dokumenta, tako da ćemo zapravo poslije imati dosta nabijen raspored u pogledu tog pitanja vaši e, e, komentari o kriterijima za endokrine disruptore, e, kriteriji koji su sada izneseni i za pesticide i za biocide. Mi jesmo spremni, a isto tako i jesmo spremni surađivati zajedno sa EFSO-om na pripremi utvrđenih smjernica, odnosno kao prvo da e, pomno e, ispratim e, dakle, cijelu diskusiju u pogledu te politike, pa kada komisija donese konačne kriterije, mi kako mi ćemo onda reagirati i kada god se održava sastanak na tu temu, mi dajemo svoju stručnu, stručne informacije i stručni e, doprinos. Dakle, to su, već su poduzeti prvi koraci za e, i davanje zajedničkih smjernica koje bismo dakle, napravili mi u agenciji i EFSA. Što se tiče reach tu nam nisu nužno e, neophodni novi kriteriji. Možemo slijediti definiciju koju je dala Svjetska zdravstvena organizacija, a u svakom slučaju smatramo da je važno da postoje kriteriji i želimo se e, osigurati da neka tvar koja se klasificira kao endokrini disruptor e, bilo da se radi o biocidu ili pesticidu, dakle da će e, se oni tretirati na isti način i kada ih koriste netko drugi u industriji. Dakle, za mnoge kemikalije imamo različite korisnike i važno je da se na sve primjenjuju isti kriteriji. I napokon pitanje o fitosanitarnoj politici. bojim se da tu nećemo ći pretjerano nešto korisno reći jer se našu e, agenciju ni ne konzultira s tim u vezi. Dakle, e, to je povezano sa pesticidima i u tom smislu se e, Agencija za sigurnost hrane puno intenzivnije time e, bavi. Da kako ako nam se neko obrati, mi bismo mogli e, pomoći EFSI ukoliko oni procjene da bi im takva pomoć dobro došla. Zaboravio sam e, prokomentirati ono što ste vi spomenuli o testiranju na životinjama. Dakle, postoji li mogućnost da se u potpunosti prekine takva praksa E, ja sam već u svom izlaganju skrenuo pažnju na to pitanje i rekao sam kako jesmo već ostvarili znatan napredak e, regulatornim prihvaćanjem e, novih ispitivanja, novih oblika ispitivanja za različite kemikalije. No što se tiče za dugoročne efekte, dakle za dugoročne posljedice djelovanja kemikalija, na primjer u smislu kada se procjenjuje postoji li e, rizik e, razvijanja ECMR-a ili ne, onda su jednostavno današnje, današnja ispitivanja nedovoljna kako bi se jasno pokazalo postoje li ili ne postoje takva svojstva određene kemikalije. rekavši ovo svejedno ću ponoviti da jesmo spremni i dalje i revidirati i poboljšavati svu regulativu koja se odnosi na alternativne metode, a isto tako sljedeće godine ćemo podnijeti izvještaj o tome koliko je po našem e, mišljenju znanost uznapredovala, odnosno u kojoj nam mjeri pomaže da razvijemo alternativne načine ispitivanja. Dakle, očekujem da ćemo tada zapravo imati preciznije informacije da će biti jasnije što smo do sada ustanovili u vezi s time. Hvala. Hvala vama na svim odgovorima. prostite. Imao bih još jedno pitanje kao nastavak onoga što sam rekla. Možda sam malo prekasno uključio, no ako sam dobro razumio, rekli ste da oko dvije trećine e, dosija koji vam stižu imaju ne, su nepotpuni, dakle nemaju dovoljno e, podataka, sve podatke koji se traže. Dakle, dvije trećine. Istovremeno ste rekli da negdje je, kako je važno da se do kraja sljedeće godine obavi taj posao. Znači, do sada smo imali deset godina i još uvijek smo u situaciji gdje su dvije trećine dosija nepotpuni o kakvim mjerama razmišljate kako biste izvršili pritisak i doista postigli e, to da dobijemo dovoljno e, informacija, odnosno sve informacije koje nam trebaju. Ovdje ste nekako dosta čvrsto to iznijeli, a pitam se e, koje su posljedice, što ako i dalje ti dosije budu nepotpuni. ponavljam, oni nisu nepotpuni, odnosno nisu usklađeni, tu postoji određena e, razlika. E, to znači da e, imamo na umu kvalitetu uh, uh, izjava o, o odricanju Name e, i zakoni i smjernice e, ostavljaju prostor da se znanstvenim putem pokaže zašto ti, e, ta ispitivanja za neke tvari nisu neophodna. Dakle, to je jedno razmišljanje koje sad treba ustanoviti da li ih prihvaćamo ili ne. Ako ih ne prihvaćamo, onda mi donosimo odluke o evaluaciji i tražimo ispitivanja ili neke bolje alternative, odnosno bolje zamjene za ispitivanje. Naime, događa se da čak i kad naručimo e, e, ispitivanje, e, događa se da dobijemo povratno objašnjenje koje je znanstveno utemeljenije i da ga onda možemo prihvatiti. Dakle, način našeg djelovanja, dakle ono kako postupamo je da pokušavamo se e, koncentrirati u ocjenama upravo na one tvari koje su važne u tom smislu, koje su potencijalno rizične e, i kako ne bismo trošili e, resurse na kemikalije koje su relativno nedužnosno neopasne. Dakle, koncentriramo se na one tvari koje su rizične i za koje očekujemo kratkoročni utjecaj, kod kojih očekujemo kratkoročni utjecaj na ljudsko zdravlje ili na okoliš. Dakle, to je jedan, jedna linija djelovanja. A kao drugo, mogu reći da e, e, da se nadam jednom sporazumu sa onim sektorom e, ljudi koji će dobrovoljno donositi odluku, dobrovoljno odlučiti se na ispitivanja koja bi nas dovela do potpunih dosija Dakle, tu se radi o pregledavanju podataka, e, provedbi provjere e, e, sukladnosti E, utvrđivanje nekih ograničenja. E, dakle, ako sve to provodite, svu procjenu rizika, sve korake, to jako, jako dugo traje. Dakle, kako bismo to eliminirali, odnosno kako bismo skratili taj period, e, pokušavamo na kreativni način razmišljati, dogovarati se sa sektorom kako bi oni uspjeli dati sve svoje dosije puta i onda E, preuzeti na sebe da se u okviru određenog okvira koji bi dogovorili s nama, vremenskog okvira, mogu dati e, pune e, e, dosije, odnosno sukladne e, dosije. No, vi kada govorite sve ovo kako pa što to kažete, to, meni zvuči prilično slabo, da tako kažem. Pa tu se postoje određene odluke, dakle ovo je dobrovoljno u određenom smislu, no ako sa industrijom ne postignemo dogovor, onda izdajemo odluke. E, dakle, a istovremeno, e, dakle, imamo odluku o e, provjeri tvari i o mjeri sukladnosti. A znači, krajnji rok je sljedeća godina. Ne, sljedeće godine ćemo imati jedan pilotski napor, da tako kažem, u kojem ćemo pokušati to postići u većem brojem sektora. Dragi kolege, imamo E, i gospođa Šripri je molila riječ, ali onda nakon toga sad više neće biti mogućnosti. Dakle, zatvaram mogućnosti jer imamo i druge još važne teme. Hvala lijepo. Dakle, o ovoj temi smo govorili prošle godine u Nizozemskoj i znamo da je, to ima puno veze i sa direktivom o nitratima i sa čitavim nizom drugih e, regulacija Europske komisije. Znamo da se u Nizozemske sljedeće godine mora ne znam koliko tisuća krava maknuti, pa ne zanima šta vi radite u vezi s tim. Naravno, možemo razumjeti da imate relativno malo vremena, ali kad su u pitanju odbor za ekologiju, onda je to uvijek jako teško poljoprivrednicima nositi se s njima i uopće s njima u nekoj diskusiji izaći. Pa nas zanima što vi na tome činite. Evo, po mom mišljenju nismo odgovorni ni za što. Ali da sad naglasim ova voda o kojoj ste govorili. I e, to sve što se tu događa je naravno vezano za direktivu, okvirnu direktivu koja predviđa koliko nitrata smije biti u pitkoj vodi i kako ćemo ih te dakle kemikalije, te spojeve smanjiti njihovu količinu. Međutim, mi kao agencija ne sudjelujemo direktno u tome. Mi naravno argumentiramo da bi mogli biti involvirani kad bi nas se na pravi način konzultiralo, zato što imamo znanstvenih spoznaja, imamo znanja, imamo podataka i to je bio dio moje prezentacije već kad sam ovdje dao uvod, dakle mi bi mogli pridonijeti. Ali jasno je da treba poduzeti akciju na svim crtama, svim crtama bojišnice. Ne možete poduzeti nešto samo što se može pomoći poljoprivrednicima i farmerima, ali neće industrija ili obrnuto, Dakle, morate cjelokupnu akciju poduzeti mi kad govorimo o gorivima, isto tako i, pitanju sagorjevanja goriva u vozilima motornim i kroz to sve vrste onečišćenja koje nastaju iz toga izravno i neizravno. Prema tome i tu treba akcije poduzeti, jer to je sve skupa vezano. Naravno, kasnije za ono što se taloži u pitkim vodama i prema tome mi možemo i trebamo davati savjete e, recimo odboru za ekologiju i zato mislimo da može naša agencija biti od velike koristi i da vam može koristiti baš u tome da vam daje savjete i daje jedan znanstveni input jer mi imamo te velike baze podataka. Hvala lijepo. A mislim da sada možemo zatvoriti ovu točku dnevnog reda i možemo zahvaliti našem izvršnom ravnatelju, direktoru agencije EHA na prisutnosti, na sudjelovanju prezentaciji programa i sudjelovanju raspravi, a mi prelazimo na sljedeću točku dnevnog reda, a to je razmjena gledišta s komisijom o trećem i četvrtom paketu za emisije u stvarnim uvjetima vožnje i posebno priča kako će se razviti stvar oko uređaja za e, poremećajnog uređaja. E, sad, s obzirom na neke elemente proteklog paketa i na važnost ovog uređaja poremećajnog, koje smo shvatili općenito iz ove godine, mi smo odlučili da bliže pratimo razvoj um, i, nastanak smjernica koje se sad trebno upravo o tim ured, poremećajnim uređajima i sad u svjetlu ove kontroverzne prirode raznih elemenata mi smo odlučili tome i zbog velike važnosti koje ima u javnosti odlučili smo i danas organizirati ovu raspravu u kojoj će nas prvo gospođa jo, Joana Štikovska koja predstavlja opću upravu GROW informirati o tome gdje je komisija došla dakle sa razradom tih smjernica, a nakon toga nakon njezine prezentacije ćemo otvoriti raspravu u članovima našeg odbora. Hvala lijepo. I e, dobar dan, dame i gospodo. Prvo sam htjela zahvaliti na pozivu da danas udjelimo ove rasprave. Mi mislimo da je ta tema jako važna i da upravo zbog te važnosti teme i rasprava koje smo vodili početkom godine o drugom paketu, mislimo da je jako važno kontinuirano vam ažurirati vaše znanje o tome i vaša informiranost o tome što mi trenutno radimo i dokle smo stigli sa trećim i četvrtim paketom. Moći ćemo vam više sad reći o našim namjerama. Dakle, da rekapituliramo. Mi smo usvojili prvi i drugi paket u fazama. Paket 3 ću opisati za trenutak. year. Koji će izaći početkom sljedeće godine. Svi trebamo zamčiti da se emisije u stvarnim uvjetima vožnje testiraju na odgovarajući način, da postoji metodologija kao i instrumenti za provedbu. E, to je iznimno važno budući da ovaj četvrti paket mjera uglavnom se tiče sukladnosti i ispunjavanja zahtjeva i s tim vezane provjere. E, dakle, mi ćemo u sljedećih nekoliko mjeseci finalizirati taj paket. Što se tiče trećeg paketa, e, dakle treće uredbe o emisijama u stvarnim uvjetima vožnje, htjela bih reći da smo završili ovaj posao u vrlo kratkim rokovima. Mi smo počeli s radom početkom godine. U rujnu smo finalizirali internu analizu, analizu, konsultirali smo se sa dionicima, sa predstavnicima industrije, nevladinim udrugama i sada smo u fazi internog postupka. Ako sve bude išlo kako treba, e, mi bismo ovaj paket mjera usvojili e, do kraja godine. Što obuhvaća treći paket mjera RDE? Nekoliko pitanja koja, se nisu, koja nisu bila obuhvaćena prethodnim paketima. Kao prvo, dakle, mjerenje emisija stvarnim uvjetima vožnje i mjerenje čestica. Zatim nešto što zovemo cold start, odnosno pokretanje hladnog motora. Zatim isto tako e, su ovdje i hibridna vozila i dakle mjerenje emisije u stvarnim uvjetima vožnje za ta vozila. Zatim Bavit ćemo se i faktorom sukladnosti, odnosno transparentnošću faktora sukladnosti e, i dakle certifikatima sukladnosti. I još postoji nekoliko elemenata koji su manje važni, ali svejedno ću ih spomenuti. A to su elementi koji se tiču mjerenja dakle brzine vozila MNN te malih i vrlo malih volumena, odnosno proizvođača. Dakle, sada ću detaljno objasniti svaku pojedinu točku iz trećeg paketa, a kada budete postavljali pitanja, sigurna sam da će ih biti, mogu vam dati detaljnije odgovore. Kao prvo što se tiče broja čestica, dakle, na koja se vozila odnosi mjerenje čestica, dakle, vozila koja, koriste dizel, gorivo i e, dakle benzin. Međutim, razlika je u tome što se vozila na dizel, e, dakle već imaju filtre za filtriranje čestica, a vozila e, koja koriste benzin za pogon i najveći su zagađivači što se tiče čestica, ta vozila još uvijek nisu opremljena filtrima, osim jednog modela i dakle, namjerava se tijekom sljedeće godine i prije stupanja na snagu ovih pravila uvesti e, takav filter za neke marke automobila. Uglavnom je ovdje riječ o GDI automobilima. Mi smo zaključili da je moguće mjeriti broj čestica u zahvaljujući GDI-u. Na temelju JRC-a zaključili smo da je moguće mjeriti čestice pomoću prijenosnih sustava za mjerenje. I ovdje želim iznijeti još e, dvije važne napomene. Suprotno raspravi o dušikovim oksidu gdje se govori o faktoru sukladnosti koji bi trebao omogućiti određeno vrijeme da se dođe do e, dakle granice na kojoj se mjere emisije NOx-a, ovdje nema e, nikakav faktor sukladnosti za proizvođača za postizanje regulatornih e, zakonski propisanih ograničenja. Tako da bi proizvođači trebali moći postići te ciljeve do 2018, 2017. 2018. dok ova pravila ne stupa na snagu. E, kao i što se tiče dušikovog oksida, ono što treba vidjeti jest kolika je preciznost uređaja za mjerenje, a što se tiče prenosivih e, sustava za mjerenje, tu još uvijek postoje neke nepreciznosti, tako da predlažemo maržu. Dakle, to želim naglasiti da to nije faktor sukladnosti za proizvođače, nego je to nešto što je potrebno za e, postojeće uređaje. Također imamo i klauzulu o reviziji, dakle kako se oprema bude poboljšavala, kako bude naprednija, mi ćemo smanjiti sa tu propisanu maržu. Zatim, što je sa pokretanjem hladnog motora? E, riječ je o prvih pet minuta rada motora kada su emisije vrlo visoke razine. Te emisije su obuhvaćene, e, dakle, one su naime se mjerile u stvarnim uvjetima vožnje, ali se nisu računale. Dakle, sada će se uključiti i mjerenje, odnosno izračun emisija tijekom tih prvih 300 sekundi u ukupan iznos emisija. E, dakle, tu je glavno pitanje bila kako uključiti tih prvih pet minuta kod pokretanja hladnog motora budući da to može utjecati na ukupni iznos emisija. Dakle, tu smo razmotrili nekoliko različitih metoda i na kraju smo zaključili da im postoje dvije opcije koje su najbolje i odlučili smo se za e, dodavanje prvih pet minuta, što znači da smo samo dodali 300 e, sekundi u izračun ukupnih emisija tijekom čitavog razdoblja mjerenja emisija u stvarnim uvjetima vožnje i to bi nam trebalo dati ukupni iznos emisije. Međutim, moramo jasno reći da suprotno nekim tvrdnjama to nije način da se zapravo razblaži tih prvih pet minuta. Zašto? Zato što ih mjerimo posebno. Dakle, posebno se e, mjeri taj dio koji najviše zagađuje, to se mjeri posebno i od ostatka E, dakle razdoblja mjerenja. Dakle, ovo je zapravo mjera koja je vrlo stroga jer se tu posebno uzima u obzir taj dio vožnje. Zatim imamo e, i metodu 2A za one koji bolje poznaju e, koja ima za cilj odvojen izračun emisija za vrijeme pokretanja hladnog motora i e, tu se dakle koristi ponderirani jedan specijalni referentni faktor. S obzirom da je ishod bio vrlo jasan, dakle tu je bilo od 7 do 46 km, tako da nismo mogli doći do odgovarajuće referentne vrijednosti. U ovom trenutku vam ne možemo dati točnu referentnu dijelu za udaljenost za vrijeme pokretanja hladnog metoda, pa smatramo da ta metoda nije e, dobra. Tako da smo se opredijelili za prvu metodu koju smo nazvali metodom nula, dakle uključivanje svih prvih pet minuta za vrijeme pokretanja hladnog motora u ukupni izračun emisija. Zatim smo imali isto i pokretanje toplog motora i to smo zapravo uzeli iz nedavne afere o emisijama. Dakle, primijetili smo da automobili zapravo emitiraju više kad je motor zagrijan, što je zapravo protivno onome što bi se očekivalo i što bi bilo logično i to se ne može fizikalno objasniti. Tako da smo odlučiti da barem jedan dio mjerenja mora biti za vrijeme kad je motor već zagrijan i da se to mora uzeti u obzir u e, ukupni iznos. Treći e, važan element je ono što nazivamo e, regeneracijom. Dakle, e, filtri se moraju svako toliko sami pročišćavati i za vrijeme te regeneracije emisije su mnogo više nego za vrijeme redovnog korištenja motora, što ima da kako učinak na ukupni iznos emisija. Mi smo uzeli u obzir tu regeneraciju, imali smo specifične faktore koje smo time u tome koristili. A, uglavnom cilj je bio da i e, ta, pročišćavanje bude uključeno u ukupno mjerenje. Što se tiče hibridnih vozila, htjeli smo vidjeti kako se ta vozila ponašaju u stvarnim uvjetima vožnje. E, dakle, bilo je nekih problema vezano uz metodu evaluacije, jer e, trenutni instrumenti za evaluaciju nisu točni, temelje se na e, CO2 emisijama, tako da smo se opredijelili za jednu drugu metodu, a to je usporedba dakle, emisija NOx-a i emisija CO2. I još jedan posljednji element koji želim spomenuti je COC, odnosno e, certifikat o sukladnosti. Mi smo predložili da informacije o faktorima sukladnosti već sada budu obvezatne, dakle za pojedina vozila, a to zapravo ima trostruki cilj. Prvo, transparentnost, budući da se potrošačima daju informacije o tome kakve su performanse vozila. Drugo, cilj je da se na taj način e, da zapravo uvedu poticajne mjere za poboljšanje performansi vozila. I treće, usporedba rezultata pojedinih proizvođača sa e, rezultatima od neovisnih tijela koja vrše mjerenja. E, dakle, očito je da, je da svi imaju koristi od toga, tu se uključuju i informacije o faktorima sukladnosti. Mi smatramo da je to e, jedna mjera koja će uvelike povećati transparentnost i vidim da sam sada već za dvije minute prekoračila zadano vrijeme, čak i malo više. Ako imate bilo kakvih pitanja vezano uz teme koje sam spomenula, ali ih nisam detaljno razradila, slobodno ih možete uputiti pa ću vam dati dodatno pojašnjenje. Hvala. Hvala vam na izlaganju i sada možemo započeti raspravu. Gospođa Dali, izvolite. Hvala predsjedniče i želim zahvaliti također komisiji na dolasku i hvala vam što ste nam dali dodatne informacije o ovom prijedlogu. Mislim da se svi slažemo kada je riječ o važnosti da imamo učinkovite e, dakle mjere za testiranje emisija u uvjetima vožnje i u tom smislu je dobro da imamo ispitni postupak koji će uistinu precizno mjeriti emisije iz vozila i pobrinuti se da se ispuni svi standardi tiču smanjenja zagađenja. Želim se ovdje e, osvrnuti na dvije stvari. Kao prvo pitanje e, mjerenja broja čestica e, što je spomenuto u uvodnom dijelu. Mislim da je iznimno pozitivno da Europska komisija želi uvesti mjerenje dakle broja čestica ppm. Međutim, nije mi sasvim jasno hoće li ove predložene mjere uistinu precizno izmjeriti sve čestice i sve e, frakcije čestica. Dakle, kako sada stvari stoje, vidimo da još uvijek postoji jedna praznina koja bi mogla biti zlouporabljena od strane proizvođača ukoliko budu imali sustave za sagorjevanje kojim se proizvodi veći broj manjih čestica koje se na taj način neće moći izmjeriti ili prebrojati. Još jedno pitanje komisiji, je li ovo trenutno ograničenje za PM i oprema koja se traži uistinu može uhvatiti čestice svih veličina ili će neke čestice još uvijek ostati nepokrivene i e, koji planova ima komisija kako bi se i najmanje i najopasnije e, pozdravlje čestice e, uzele u obzir kod mjerenja. I na kraju što se tiče poremećajnih uređaja, 23. uvodna izjava vezano uz ovu temu je korak u pravom smjeru kako bi se smanjila zlouporaba tih uređaja. Međutim, činjenica da nacionalna tijela temelje svoje ocjene na e, temelju e, usklađenih smjernica Europske unije je nešto što bi trebalo omogućiti nacionalnim tijelima da na odgovarajući način provode postojeća pravila. U tom smislu me zanima kada komisija namjerava predložiti usklađene smjernice o poremećajnim uređajima i hoće li to biti sastavni dio mjerenja emisije o stvarnim uvjetima vožnje i u nacionalnim homologacijskim tijelima i može li komisija potvrditi da će te smjernice biti utemeljene na najnovije tehnologije kako se ne bi e, koristili koristile neke inferiorne, e, inferiorni kriteriji. Gospodine Herbrandi, hvala. Želim zahvaliti komisiji na pojašnjenjima. Imam e, dva pitanja tehničke prirode i jedno je zapravo koje je više postupovno. Kao prvo imam jedno pitanje vezano uz filtere i uz čestice. Ako sam u pravu, filteri zapravo ne reagiraju na temperaturu. dakle, ne ovise o tome je li motor zagrijan ili hladan. Oni naprosto filtriraju bez obzira na to. Dakle, ne vidim zašto se ovdje e, razlikuju, odnosno zašto se uvodi razlika između hladnih i zagrijanih motora. Zatim, faktor sukladnosti. Neovisno o tome kako to nazivamo, znamo što to znači, a to je da omogućujemo automobilima da imaju 50% veće emisije od pravno propisane granice, da govorimo o 0,5 faktoru sukladnosti. Što se tiče e, dakle prijenosnog sustava za mjerenje emisije, ako koristite faktor sukladnosti od 0,5, to znači da ti prijenosni sustavi zapravo ne odgovaraju svojoj svrsi. Njihova preciznost je samo 50%. Dakle, jesam li ja u pravu kada to kažem i je li to razlog što ste se opredijelili za 1,5? Dakle, je li uh, preciznost PEMSA 50%? Zatim, imam još jedno pitanje vezano uz e, sastanak radne skupine za emisije o stvarnim uvjetima vožnje. Prije dva tjedna smo od komisije dobili popis sudionika e, gdje su navedene i e, njihove ustanove. Dakle, 18.5., e, 16.6. i 8.9. to su datumi sastanaka a broj predstavnika industrije na svim sastancima bio je više od 50% svih sudionika, 24 od 33, 28 od 47 i 29 e, od 47. E, pročitao sam e, iz popisa sudionika da su države članice u velikoj mjeri bile odsutne. Dvije, tri ili eventualno četiri države članice su bile nazočne na sastanku. S obzirom da je riječ o iznimno politički osjetljivom radu, e, dakle koji nije toliko tehničke prirode, možete li mi objasniti kako to da je više od 50% sudionika na tim sastancima bilo iz redova industrije? Hvala. i e, gospodin Eichhout i moje će pitanje čistom smjeru, dakle e, sada moram paziti na terminologiju, pa e, prije sam pogriješio u tome, dakle ne govorimo o homologiju, sada govorimo o finim česticama, ali mislim da ste spominjali fakt faktor e, potreban da bi se mjerila netočnosti e, razine 0,5. Ali zašto se to ne svodi na istu stvar? 50% ograničenja, može dakle nadići e, za 50%. Da li sad to zovete faktor netočnosti ili faktor sukladnosti? Nema Radi se o tome da vi mijenjate granicu oko koje smo se dogovorili u suodlučenju. dakle, dakle znači da će sada um, vozila moći zagađivati više nego što smo se dogovorili i uvijek se to svodi na 50%. U ovom slučaju za to ne postoji neki tehnički razlog. Po onome što znamo, ako se doda filter, time se postiže niža e, granica. Znači sada e, se sa predstavnicima automobilske industrije ulazi u te tehničke rasprave e, u vezi sa mjerenjem, ali na kraju se sve svodi na vrlo jednostavnu odluku hoće li se ugrađivati filter ili ne. Zašto se sada ponovo time bavimo? Jednostavno ne razumijemo koja vas država članica prisiljava da idete u tom smjeru. Želio bi da mi to kažete. Zašto ponovo krećemo u tom smjeru kojom razvodnjavamo one standarde oko kojih smo se dogovorili, a za to ne postoje tehnički razlozi. Oni jednostavno trebaju provesti, odnosno ugraditi taj filter. Zar je to tako teško? Ne bih mislio, pa vas molim da nas prosvjetlite i kažete nam o čemu se tu radi. Pa I nadam se da više nećemo govoriti o faktoru sukladnosti ili prekoračenja, ali šta god, radi se o 50%. Druga stvar, nešto što niste uopće spomenuli, a tu se radi o smjernicama E, za poremećene uređaje. Kako se tu razvijaju stvari? Dokle smo stigli? Ono što me tu brine jest da ćemo upasti u onu vječnu evropsku e, zamku. Da ćemo toliko sve izdefinirati u, u tehničkim odvorima da na kraju će se nešto e, promijeniti i šta šta više. Nećemo nešto tretirati kao poremećeni uređaj ili hoćemo, jer sad ćemo dobiti nešto što se čini da je potrebno. Dakle, e, čim vi to definirate, oni će staviti nešto drugo, pa će reći, eto, to sad više nije e, poremećeni uređaj, odnosno uređaj za manipulaciju. Dakle, i tu se sad radi o snižavanju granica, dakle, čime se čisti taj motor. Dakle, doista se bojim da ćemo ponovo upasti u staru zamku, da sve učinimo vrlo tehnički izdetaljno, detaljizirano i na kraju time uputimo industriju što mogu ili trebaju napraviti pa da to zaobiđu. Jednostavno će se pojaviti s nečim za što će tvrditi da nisu uređaj za manipulaciju, dakle ti moremećeni uređaj. Hoće li nas opet oni uspjeti prevariti? Hvala vam, gospođa Šijeperik. Hvala. I ovo je povezano sa sporazumom o klimi i prostoru za manipuliranje koji taj sektor ima. Ne govorimo o aparat koji već postoji, dakle o onome što, koje su potrebe, što proizvođači moraju dati, moraju napraviti, koju opremu moraju imati. priroda e, opreme o kojoj govorimo, dakle i faktor sukladnosti je tu postavljen na 1, na 1 do 1,5, dakle imamo marginu koja bi trebala e, omogućiti, odnosno nekako e, ispraviti e, nepreciznost mjerenja prijednostnih sustava pa smo, se 1,3, e, mislim da se taj novi standard treba primjenjivati od četvrtog e, paketa e, koji se odnosi na emisiju u starim uvjetima vožnje. Dakle, moramo zahtjeve o kojima e, govorimo uključiti e, u propise i time se riješiti ovih e, nepreciznosti u mjerenju i trebamo tako riješiti razinu sukladnosti. Hvala, to smo se već obvezali, ali nikako da učinimo. Hvala, Klaus je već spomenuo mnogo onoga što sam ja htio pitati, jer mislim da treba točno reći o čemu se tu radi, e, da ne kažemo reći popu popa, bobu bob. E, ja bih, dakle, sasvim direktno htio nešto pitati kad se, što se tiče procesa. Zašto ponovo dobivamo procjenu komisije o tome koja se tolerancija primjenjuje na postojeću tehnologiju, a ta je razina mnogo niža od faktora sukladnosti o kojem smo se već dogovorili. Dakle, ova procjena komisije sa otprilike e, je na razine 30%, što kad se što se tiče sustava, prenosnih sustava. Pa ja bih vas isto zamolio koja je to država članica da nam kažete koja vas pritišće u tom smjeru. E, čuli smo e, što se tiče proizvođača katalizatora da imamo e, broj čestica znatno ispod jedan ja, ja, ja tu ostajem bez teksta, zapravo uopće ne znam koje, kakvo bi tu moglo biti opravdanje. Dajte nas, molim vas, prosvjedlite. A isto e, što se tiče e, pokretanja u hladnom motor, hladnog motora, e, zašto nam tu treba 30 sekundi? sekundi, jer nakon 30 sekundi više nemamo hladni motor, zar ne? I onda ona lokacija od 5 minuta da li i to malo razvodnjava, onaj, odnosno ublažava utjecaj hladnog motora ili ne. I onda sljedeće pitanje, mislim da je i gospođa Dali nešto rekla u smislu ovih e, malih čestica, ali ako sad razmišljamo o najmanjim česticama, e, ako tražimo da se proizvođači e, ne bave onim što nije baš najveći zdravstveni problem i ne dajemo nikakvu inicijativu, odnosno podršku u pogledu toga, razmišlja me kako to, zanima me kako bi to ipak štetu moglo napraviti ljudskom tijelu. Hvala, gospodin Turmas. Hvala. Vrlo se dobro sjećam kada smo imali e, posjet e, službenika SVP-a. Imali smo vrlo brzo onu situaciju koja je zapravo Dieselgate. I ja sam nekako mislio da su tada vrlo precizno definirane emisije u stvarnim uvjetima vožnje i da će se, ćemo tada e, izbjeći sve stare zamke. Tada su nam rekli da ne, onog dana kada sve precizno definirate, time otvarate vrata, e, odnosno omogućujete e, varanje. I upravo to je razlog zašto u SAD-u je EPA ima, agencija dakle EPA ima potpunu diskreciju uh, u, tome da određe standarde. A mi sada idemo u suprotnom smjeru. Dakle, u SAD-u imate tijelo koje provodi ispitivanja uh, a, i to nije tijelo koje, dakle ono ne želi precizno definirati svaki detalj jer smatra da time otvara mogućnost prevare, a mi radimo baš suprotno. I sad zašto mislite da nećemo ponovo upasti u tu zamku? Moje drugo pitanje se odnosi na Audi. Opet imamo ovu situaciju da kalifornijske vlasti otkrivaju e, koje trikove primjenjuju e, proizvođači, tako da u Kaliforniji imate vrlo mali broj Audija, a stotine tisuća, nadam se bar da ne baš milijuni e, Audija voze Evropom a komisija na to šuti. Nisam čuo ni jednu riječ da su e, rekli u odnosu na Audi, a prošlo je već praktički godinu dana od odluke kalifornijskih vlasti. Pa možete li nam objasniti jeste li vi u kakvom kontaktu sa Kalifornijom, mislite li, odnosno što mislite u tom pogledu poduzeti? Nema više zahtjeva za riječ od strane članova odbora, pa onda dajem riječ komisiji za odgovor. Hvala vam. I hvala zastupnicima na svim pitanjima. Moram reći da mene iznenađuju komentari, odnosno sumnje koje ste izradili. Ova rasprava u velikoj mjeri pokazuje, odnosno ova sama neka klima nas podsjeća na rasprave, podsjeća na rasprave koje smo imali o drugom paketu E, u pogledu emisije o stvarnim uvjetima vožnje. E, nekako smo da će se možda drugačije raspravljati o trećem i četvrtom paketu, ali eto, e, u tom slučaju razumijem vašu zabrinutost i vrlo ih ozbiljno registriram i uzimam u obzir. Posao koji smo obavili na ovim paketima je doista vođen po onome što mi znamo na najviše razine transparentnosti i ovdje ovo nije posao koji radi samo e, tehnički odbor e, komisije, nego u tome sudjeluju i znanstvene institucije, nevladine udruge i industrija i države članice. Znači ne radi se tu o nekom tehničkom odboru negdje tamo daleko koji nešto odlučuje, nego e, stvarno ljudi iz raznih sfera. Pokušat ću odgovoriti na vaša pitanja i komentare i se ako ne uspijem baš na sve nešto reći, odnosno ako propustim. Prvo, veličina čestica. Da, ovo je um, utemeljeno um, pitanje. Za sada možemo govoriti samo o časti samo 23 nanometra, što možda nije zadovoljavajuće, ali takvu tehnologiju trenutno imamo. I upravo zbog ovog prijedloga smo shvatili da trebamo postati zahtjevniji u pogledu veličine i već smo pokrenuli prije dvije godine u Ženevi rad na izradi tehnologije koja će moći hvatati i manje e, čestice. Dakle, jesmo osvijestili taj problem i jesmo počeli na tome raditi. Mi sada radimo s onim što imamo, čim dobijemo rezultate za godinu, dvije, ne znam kada, ali na tome se radi, to ćemo uključiti u zakone. E, ovaj prijedlog odražava maksimalnu mogućnost koju sada imamo i u koju u pogledu veličine čestica koje možemo uhvatiti. Drugo pitanje se odnosilo na smjernice. Nije da sam to preskočila, odnosno namjerno zaobišla u svom izlaganju, ali jednostavno mi je isteklo vrijeme, ali sad s obzirom da ste me pitali, reći ću nešto više o tome. Radili smo na smjernicama i kad kaže mi, opet to nismo samo mi e, koji sjedimo u ovoj upravi e, komisije, nego tu surađujemo sa kolegama uz Gercea, dakle imamo znanstvenu podršku, e, razmotrili smo američku i praksu i njihove zakone, uzimali smo u obzir trenutne događaje, dakle konkretne slučajeve uređaja za manipulaciju, dakle ono što znamo da postoji, što je korišteno tokom sljedećeg godine i namjera nam nije, kao što smo već prije rekli, ne namjeravamo mijenjati temeljna pravila o poremećenim uređajima, uređajima za manipulaciju. Mislimo da su ona ta pravila danas dovoljno jasna, ali se želimo pobrinuti da se proces odobravanja od strane nadležnih tijela provodi na odgovarajući način. Dakle, da imamo isto tumačenje u svim zemljama i da se ne koriste neke rupe u propisima tako da se stvari u jednoj državi rade na jedan način, u drugoj na druge. Dakle, radimo na reći poslovniku, odnosno na e, određivanju postupka, a ne na samim pravilima, jer smatramo da su ona e, dobra. Isto tako imamo jednu, e, jedan popis koji se stalno ažurira mogućih uređaja za manipulaciju. To je otvoren popis jer da kako da mašta eh, inženjera, odnosno onih koji žele eh, raditi na tome eh, je bezgranična, pa to mora biti otvoren popis. Nadamo se međutim da neće biti prevelik broj novih jedinica. radimo na smjernicama koje treba dovršiti do kraja ove godine, a u samim zakonima ćemo imati referencu na strategiju zaštite motora koji se spomenje već u drugom paketu. E, dakle, to bi trebalo biti dovoljno da se na odgovarajući način provodi evaluacija i da se e, spriječi e, zloupotreba uređaja. Što se tiče osjetljivosti filtera e, i odnosu na e, temperaturu, morala sam se posavjetovati sa e, kolegicom koja je stručnjak za ta pitanja, Ja vam objasni to pitanje osjetljivosti filtera u odnosu na temperaturu, ali prije nego njoj dam riječ, rekla bih nešto o pogledu faktor sukladnosti ili margini ili kako god ćemo to već nazvati. vraćam se na ono što sam na početku rekla i da nismo imali sve one rasprave e, o drugom paketu, nikoga ne bi iznenadilo da postoji nekakva margina koja se odnosi na mjeru, e, oprostite, na uređaje, na opremu koje se koriste za mjerenje. To je nešto što je neizbježno. Možemo to zvati faktorom sukladnosti, nekako drugačije, ali to nije ono o čemu smo detaljno raspravljali na početku ove godine. Radi se o vrlo novoj o opremi, a oprema može e, funkcionirati bolje ili lošije i ona ne radi uvijek na isti način. E, u jedan puta tijekom jedne vožnje će na jedan način mjeriti, na drugi malo drugačije. E, ona će davati različite rezultate ovisno o tome gdje ste ju u vozilo stavili. To jednostavno jest tako sa današnjom opremom. Ona je takva kakvu imamo, dovoljno dobro je možemo koristiti. E, imali smo tokom tri godine e, istraživanje e, prijenosnih sustava i oni su pokazali da se njih može koristiti, s njima se može provjeti mjerenja, ali da nisu savršena. Sad, da li je da li su sadašnji standardi dovoljni ili, ili nisu. Možda su oni ispod onoga što smo trebali odobriti. Da smo se složili oko 0,5, e, do tog smo e, došli mjer e, uspoređujući rezultate prijenosnih sustava sa rezultatima drugih uređaja u laboratoriju. Dakle, tu nije uzeto u obzir da postoji čitav niz faktora koji na, djeluju na njih e, tijekom vožnje. I Zbog toga smo smatrali da je ovo neki minimum koji stvarno moramo dozvoliti i to nema nikakve veze sa promjenama regulative niti, niti mm, pragovima u, u, regulativi. Dakle, tu se ne radi o nekoj raspravi o faktoru sukladnosti o kojoj smo prije govorili, nego koji bi uzimali obzir nešto drugo, nego samu opremu i prirodu te oprene. I moram reći da to nije nešto što je komisija izmislila. Naglašavam da smo to ispitivali kroz ti godine. Ne radi se o tome da proizvođači katalizatora inzistiraju pa da će reći da postoji oprema koja mjeri ispod 0,1 pa da smo mi to zato. E, mi imamo opreme koja mjeri do 300%, netočno. Dakle, mi imamo snažne argumente za opciju koja podržava e, ono što tražimo. Nismo uzeli one ekstreme koje imamo i ne bi to bilo ni dobro ni ne možemo. Mi smo se oslonili na dokaze koje imamo i ti dokazi pokazuju da danas ima smisla E, inzistirati na ovoj e, sukladnosti koju smo naveli u odnosu na e, prijenosne sustave vaše pitanje o načinu organizacije posla. U pravu ste, kao i uvijek, mi se sastajemo sa predstavnicima industrije i tom prigodom je svatko pozvan, mogu doći nevladine organizacije, da ih se 50 prijavilo, bili bi mogli bi to učiniti jer tim raspravama svatko može prisustvovati. Dakle, mi pozivamo sve, ali ne možemo prisiliti nikoga da dođe. Isto tako ne možemo nekom reći da ne dođe. No radi se o nečem drugom. Mi naime moramo voditi te sastanke u određ... na odgovarajući način, što znači da moramo dati riječ svakome ko želi nešto reći, jer ćemo inače doći do pogrešnih e, zaključaka. Vaš komentar o sudjelovanju svega dvije, tri države članice, molim da ne zaboravite jednu stvar. Naime, države članice raspravljaju o svemu tome i jes, mi smo sa državama članicama barem četiri puta raspravljali o tome i u stalnom odboru kojem predstavljamo prijedloge i tako dalje, što jasno pokazuje da je državama članicama dosta e, tih rasprava. Oni koji su bili u, radnoj grupi su ljudi koji su naročito zainteresirani za ovu temu, koji su nam pomogli bili uključeni u proces izrade nacrta e, pravila, ali dakle države članice od samog početka procesa su uključene i prate cijeli e, proces. onih 30 sekundi koje ste pitanje da li je to dugo vrijeme ili ne. Ja mislim da to jednostavno ulazi u definiciju hladnog motora. Tako je to međunarodno uspostavljen standard, to je definirano i mi to ne možemo mijenjati. A ovo pitanje o tome e, da li su pravila dovoljno detaljna ili predetaljna, to je vrlo zanimljivo pitanje. Dakle, da li se može provoditi neovisno ispitivanje ili ne. Mi se zapravo sasvim slažemo s vama, no imamo problem, kao što znate, je da je današnji zakoni su definirani na određeni način. Mi tu imamo dosta ograničene e, ovlasti, a mi se apsolutno slažemo s onim što ste vi rekli i mi smo i rekli da mislimo da pravila trebaju biti drugačija, da treba biti više iznenadnih, nenajavljenih e, testova, oni koji dolaze kao iznenađenja i to bi, mislim, bio najbolji način da e, postignemo ovo o čemu ste govorili. Dakle, to možemo postići ako podržite e, našu inicijativu u tom smjeru. Jednostavno, sada takve stvari nisu dio onoga što imamo. Za kraj, dakle, ono pitanje e, česticama i temperaturi, tu će moja kolegica reći. Mene je iznenadilo ovo pitanje, moram reći. Naime, čini mi se da tu nazirem određeno nerazumijevanje o tome što filteri za čestice u benzinu mogu ili ne mogu učiniti. Dakle, kao prvo, točno je da postoje filteri koji hvataju neke čestice, no ako ih motor proizvodi jako mnogo, filteri će neke uhvatiti, a zaustaviti, a neki neće. Neke će ipak otići u zrak. E, iznenađuje me da imate e, e, informaciju da bi e, vozilo s opremom PTF uvijek bilo bili iznad pragova, to nije točno. Naime, ako imate veliko opterećenje ili ako imate test na nulo stupnjeva, dolazimo sa dva puta deset na 11 na četiri puta deset na 11. Dakle, imate različit ta goriva na tržištu, možda nisu sva onaj mainstream, no recimo one još je dio 5% europskog tržišta gdje su možda e, drugačije vrijednosti i tu, je, tu se radi o četverostrukom prelaženju e, ovih granica. E, dakle, oni granica iz Euro 6. Dakle, mi smo primili to na znanje e, i sada smo htjeli odrediti što oprema mjeri kada mjerimo istu stvar. Dakle, stavili smo u, u, u različite laboratorije velik broj vozila, proveli velik broj mjerenja i ona su nam pokazala 50% nesigurnost. 30% se odnosilo na jedan instrument koji nije prikladan, on je naime na niskim temperaturama prestajao raditi. Mi nismo mogli na to se osloniti jer to je znači ne možemo koristiti u cijelom procesu e, mjerenja emisija u stvarnim uvjetima. Da, dobro, mislim da je to to što sam za sad htjela reći. Hvala. Možda ima još nekih pitanja. Nastavko, niste mi rekli ništa o audiju, dakle jeste li u kakvom kontaktu sa nadležnima u Kaliforniji, nadležnim tijelima? Ne, što se te konkretne teme tiče nismo e, u kontaktu sa američkim vlastima. E, jučer se pojavila ta vijest, e, a dakle nismo bili u kontaktu sa kalifornijskim odborima, ali mi imamo intenzivne kontakte sa EPA u Americi. Kad god se pojavi neki problem, razgovara s njima pa ćemo vidjeti što možemo učiniti u pogledu ovoga. U redu, hvala na vašim vašim e, odgovorima i na zbog toga što ste i došli danas u nas, pa možemo prijeći na zadnju točku dnevnog reda, što je e, prigovor prema članku 106. Moram... Uh, give us the possibility to dakle, e, odnosi se na prigovor u pogledu odobrenja aktivne tvari bentazona. E, molim one koji žele izaći da to učine sada odmah, a mi ostali ćemo dakle nastaviti sastanak. Dajem e, riječ izvjestitelju, gospodinu Pocu. Yes, thank hvala lijepo i hvala kolegama na ovome kako su tiho napustili dvoranu, što je pravo iznenađenje. Dakle, da kažem da sam prilično zasičena ovom temom, ali nisam se mogao izvući. Dakle, ponovno raspravljamo Prigovor o nacrtu komisijenog implementiranog akta i tako dalje, broj 106 i tako dalje. I ponovno raspravljamo o produženju važnosti ili mogućnosti korištenja nekih opasnih substanci. Ovog puta je to bentazon koji se koristi uglavnom u različitim pesticidima, sredstvima protiv korova i ostalog. Naravno, opasan je zato što može prodati u temeljne podzemne vode. Barem prema onim svim podacima koje imamo iz Britanske agencije za zaštitu okoliša i prema podacima samih onih koji su podnijeli zahtjev da se ne produži ta njegova dozvola korištenja u Europskoj uniji. Ponovno, komisija nije uspjela se usuglasiti sa uredbom o pesticidima iz 2009. godine jer tu je naravno načelo u članku 199 ugovora o funkcioniranju Europske unije po kojem su se morali kompletno oni uskladiti sa dotičnim postojećim aktima. Ali činjenica je da 31.1. 2032. godine, to produženje Bentazona, to je 15 godina maksimalni razdoblje na koje bi se peko moglo produžiti korištenje pentazona. Iako komisija nije napravila s druge strane nikakve adekvatne i zatražene analize da se vidi koliko je opasna ta substanca. Prema tome to je praksa koja se zove potvrdna procedura prikupljanja podataka, ali to je trebalo napraviti prije nego što ćemo mi dati svoju potporu odluci. Inače imamo uredbu iz broj 18.20.2016. I tu vidimo, tu su na primjer u tom dokumentu obiljene prakse komisije dosadašnje u vezi drugih pesticida i kako su se ponašali i u kojoj mjeri nisu na vrijeme prikupili potrebne podatke za izradu dotičnih analiza. Prema tome, ako nisu ponovno uspjeli skupiti te podatke za bi potvrdnu da bi se mogla onda potpuno informirano dati suglasnost, mislimo da to ne bi onda trebalo dalje provoditi. Načelno, i s obzirom na bitno da se postojeći zakoni poštuju. Međutim, mi se nalazimo u situaciji u kojoj su te aktivne tvari dolaze na tržište koje prilično nesigurni su. I kao što smo već rekli, nisu usklađeni s relevantnim zakonskim propisima. Po našem mišljenju bi trebali, ne bismo smjeli dozvoliti da se više od 15 godina taj aktivni aktivna tvar bentazon i dalje nastavlja prodavati i nalazi na tržištu, a da nismo nikakve adekvatne mjere sigurnosti poduzeli niti proveli dodatne konzultacije i to na područjima i istraživanja različitih otrovnih e, sastojaka, dakle toksikoloških analiza i to na svim stručnim područjima i gdje god zadire. Prema tome nadam se da će kolege podržati moj prigovor i nadam se da će komisija onda biti primorana da izradi novi prijedlog zakonskog akta koji će se temeljiti na svim pri podacima koje nisu do sad prikupili, a koje moraju prikupiti. Hvala vam lijepo, a sad riječ dajemo našim članovima, gospodin Jar. Da, hvala. Mislim da je prvo dobro da smo naglasili da je riječ o provedbenom aktu komisije. to znači mi iz parlamenta u tome zapravo ne sudjelujemo neposredno, nego se pravi posao odvija između komisije i vijeća. Druga stvar, što moram naglasiti ja kao recimo političar koji se bavi posebno poljoprivrednom politikom, jest da je ovo jedna dualna odluka. To znači ta dualnost kod odlučivanja s jedne strane dobro, s druge strane nije dobro. I moj prethodnik je rekao jednu ključnu riječ, a to su endokrini disruptori. Jer, molim, nemojmo zaboraviti, i u kavi se nalaze endokrini disruptori. I nitko ne bi došao na ideju da sad zabrani pijenje kave. Što znači, kao i kod svega u životu, nije samo bitan bitna ta aktivna tvar, nego je bitna količina, koncentracija, mjesto i način primjene i uporabe. Prema tome možemo jasno raspravljati o tome kako bi trebalo koristiti bentazon u poljoprivredi. U redu, ali to još uvijek nije dovoljno da se tu stavlja prigovor i da se brani produženje važenja ili mogućnosti uporabe bentazona u poljoprivredi općenito. Naravno, to je jedan pesticid, odnosno to je sredstvo za zaštitu bilja. A znamo da svim takvim sredstvima, da je njima imanentno da neke biljke štite, ali neke druge, biljne organizme ne štite nego im štete ili ih iskorjenjuju. Jasno, to im je bio cilj. Prema tome, o tome možemo raspravljati. Ali treba to činiti potpuno neovisno o ovom prigovoru. Ja i dalje ponavljam prigovor kolege Poca kojim želi spriječiti produženje važenja bentazona nije ni u kom slučaju na mjestu niti je Hvala lijepo. A sada gospođa Gerling. Da, drago mi je da sam čuo ovaj prigovor kojeg je kolega iznio jer u principu se ja zapravo s tim i slažem i molim tu ponavljam stvar koju sam već puno puta rekla. Ne možemo dozvoliti da komisija jednostavno pronalaz, uspjeva sa svojim provedbenim aktima, a da pritom nije provela adekvatne analize i poštivala one procedure koje smo mi tražili. Mi ne bi se tu trebali samo prigovarati. Mislim da bismo mi trebali jače mjere koristiti jer komisija nastavlja sa ovim stalno iznova. Ja znam da je puno ljudi već došlo do te točke da je odlučilo ići na jače mjere. Ali sad što se tiče sadržaja ovog prigovora. Neću sad ponovno ulaziti u sve detalje ovog teksta, jer to smo već činili više puta, i imali svoje rezolucije, ali vratit ću se samo na najvažnije stvari. A to je ono gdje je, mislim, ombudsman po mom mišljenju je krivo dao mišljenje. Naime, kaže se da su pozvali komisiju da prestane se ići ovom procedurom koja je išla i kaže ombudsmana da koristi proceduru koja se predviđa samo u dovoljno dobro obrazloženim situacijama, samo se onda dozvoljava njena primjena. A mislim da to nije baš u cijelosti točno. Isto tako se kaže da se daje prioritet traženju svih relevantnih informacija prije nego što se ide na bilo kakvo davanje odobrenja. To je naravno bitno. Logički zaključak bi bio da koristeći ovu vrstu procedure mi nećemo dakle u vezi proizvoda za zaštitu biljaka nećemo ni u kom slučaju se pomaknuti sa zabranama endokrinih disruptora kako smo htjeli. U svakom slučaju trebamo napraviti jednu studiju toksikološku razvoju toga. A naši kolege su međuvremeno identificirali kriterije za endokrine disruptore u kojem je, kada se oni mogu tolerirati, ali unatoč tome imamo taj prigovor. Međutim, što mi to hoćemo? Mi se nadamo da će svaki zahtjev svaki zahtjev ovdje biti stavljen zapravo na led, da ćemo to odgoditi. Prema tome, to ne ide, to nikako ne ide da svaki zahtjev koji se tiče disruptora. Ako mislimo da nešto moramo provesti, onda nešto nećemo zaustaviti čak i ako se proizvod nakon svih analiza smatra nevaljalim. Ne, mi imamo različite procedure kako možemo taj proizvod skinuti sa tržišta. Prema tome, ali to sve ne možemo napraviti naravno bez adekvatnih podataka i analiza. Zbog toga mislim da ne bi trebali novo odobrenje za stavljanje na tržište do te mjere isključiti. Ne može se dogoditi da se proizvodi povlače s tržišta iako su bili korisni, a u ovom trenutku nema nekih poznatih problema koje bi ti proizvodi proizveli. To jednostavno ne ide prema našim načelima. To bi bilo pretjerano djelovanje. Zato mislim da je ovaj prigovor možda previše toga pretjeranog tražio. A hvala, ja ne, gospodin Gebrandi, dakle ja nemam sad još unaprijed donesenu procjenu i ocjenu situacije kao što očito moji prethodni kolege imaju, nego bih prvo želio čuti još komisiju i njezino njihovo mišljenje o tome, pa onda bih donio svoj sud. Hvala vam, gospodin Poc. Mi zeleni se u cijelosti slažemo s onim što ste vi iznijeli. I nije riječ samo o endokrinim disruptorima za koje nemamo sve potrebne podatke, nego je isto tako kao komisija je rekla, pitanje toksičnosti za koje još uvijek nisu studije dovršene koje su potrebne. Pa onda, mislim, to su temeljna načela Europe bila da se moraju provesti prvo analize. Jasno je da zaključci ombudsmana se ovdje ni ne trebaju razmatrati. Mi jednostavno moramo prestati s tom praksom kad se još uvijek nemamo podatke i pozivamo na prikupljanje adekvatnih podataka, onda ovdje je potpuno jasno, bez obzira na ombudsmane, i to znamo da se ovdje čak traži na 15 godina da se produži važenje dozvola da bentazon bude u uporabi. Mislim da to ne potkapa samo naše temeljne načela o zaštiti javnog zdravlja ljudi, okoliša i ostalog, nego potkapa isto tako i način rada komisije. Jer vidite, u pitanju su naše norme, naši standardi, zakoni i načela. A uvijek iznova se to potkapa kako ćemo mi onda izaći s time pred naše građane. U kojoj mjeri očekujemo da će oni nas ozbiljno shvaćati ako se mi ne držimo i ne poštujemo ta temeljna naša načela. I uglavnom zbog toga mi dajemo punu potporu prijedlogu gospodina Poca, odnosno njegovom prigovoru. Hvala. Onda ćemo riječ dati komisiji. Izvolite. Hvala. Ja nisam ovdje prvi put u vezi s ovom temom, ali evo sad ću, nismo ni mi jako sretni zbog svega što se dogodilo, ali evo da probam odgovoriti na nešto u vezi s Bentazom. On je trenutno u ovom procesu, mi znamo da u lipnju 2017. ističe njegova dozvola za prodaju korištenje u EU. I mi smo sad napravili u regulatornom odboru i sa zemljama članicama smo izradili jedan prijedlog ovog novog produženja njegove dozvole. Mi znamo da je proces o kojem govorimo ko proces u dva stupnja na evropskoj razini. Imamo prvo odobrenje te substance, a nakon toga još moraju zemlje članice dati svoj amen i to usvojiti, dati svoje odobrenje. Dakle, u nacrtu je znesena čitav niz različitih zabrinutosti, problema i nesigurnosti u vezi s tim e, proizvodom. Naravno, pitanje podzemnih voda i pitanje prodiranja štetnih, moguće štetnih substanci u, pitku vodu kao i sve ostalo. Zatim je koncepcija ovih podataka koje, koje se moraju prikupiti prije nego što bi se dala suglasnost. Međutim, moram reći, dakle, ta koncepcija potvrdnih podataka nije ni u kom slučaju nismo prestali koristiti na poziv ombudsmana, odnosno gospođe O'Reilly, evropskog pravobraniteljice. Ali riječ je jasno o temeljnom aktu koji se odnosi na stavljanje na tržište, to je broj 494 iz 1991. godine. I to je kao što smo rekli, direktiva 91 iz 1994. godine. To je onaj pravni osnov kojem smo mi to stavili na tržište. Međutim, sada imamo, primjenjuje se uredba 1107 koja kaže da se ne trebaju koristiti ovi podaci, ne trebaju uopće primjenjivati ti podaci prikupljeni prije nego što se daje odobrenje ako imam, to se koristi onda ako je potrebna nova procjena u toku procesa usvajanja nekog dosjea i ako se u trenutku kada je podnesen zahtjev za produženjem nekog doza nisu bile sve stvari poznate. A drugo, možemo u slučaju recimo nekih novih znanstvenih spoznaja ili otkrića, onda bi, moramo ići tom procedurom, dakle prikupiti adekvatne podatke prije nego što se može dati suglasnost. I to je ono na što i naša evropska pravobraniteljica poziva ombudsmanice. Mi nije ni u kom slučaju ovo o čemu mi govorimo, note of Exton nije isto kao i endokrini disruptori. Mi moramo to koncepciju koja se ovdje zastupa primijeniti u slučaju endokrinih disruptora koji imaju potencijal eventualno sa vrlo štetno djelovanje i koji mogu djelovati onda zapravo kao predložak za buduće postupke. Bentazon je prije dugo vremena već već e, klasificiran kao jedan opasan materijal, ali još uvijek nismo to klasificirali kao jedan reprotoksični materijal, a to mislim da je gospodin Dancik isto tako ovdje govorio u ime Europske agencije za kemikalije, da je to nešto što još nije dovršeno. Prema tome, oni koji su podnijeli zahtjev nisu mogli ni znati, niti očekivati da imaju kao reprotoks materijal e, klasifikaciju bentazona od strane Europske agencije za kemikalije ali u ovom trenutku mi i nismo u stanju još objasniti kompletnu toksičnu potencijal ili aktivnosti bentazona. I prema tome dok ne bude došlo do nekih novih znanstvenih spozna, dotle smo mi kao komisija ostali pri našem predloženom i predočenom nacrtu teksta i mislimo da ćemo do kraja 2018. godine moći tu temu bolje procijeniti na temelju onih podataka koje će do tada pristići. Kako bi vidjeli, mislim, ono što je do sada uglavnom bilo bitno je, to je bio potencijal bentazona ili kapaciteta zatruje podzemne vode. Ali nemamo, kao što smo rekli, dovoljno niti materijala, niti podataka koji bi to govorili. Naravno, ako se on nerazumno koristi, naći ćemo rezidue u temeljnim vodama. I znamo da je zahtjev došao u kome su mnogo reprezentativnih načina primjene bentazona naveli i naravno u vezi s time smo mi na bazi jednog modela simuliramo takav jedan razvoj bentazone u kojoj mjeri je kontaminirao pitku vodu kroz podzemne vode. Mi naravno to sad radimo, još nismo to dovršili, ali to je jedan inače vrlo kompliciran model koji je po mjeri skrojen za ovu vrstu analiza i procjena u kojoj mjeri dakle, je to on potencijalno opasan po pitku vodu. Ali zemlje članice su tražile taj model koji se odnosi recimo na to da simuliramo nekoliko načina uporabe bentazona i kako se sedam od devet scenarije gdje imamo 790 grama po hektaru bentazona koji se koristi u pesticidima u poljoprivredi, oni su bili opasni, a do 960 grama zapravo nije bilo razloga za veliku zabrinutost. Ali pozvali smo na Dakle, mi smo uglavnom, kao što smo rekli, sedam od devet mogućih načina korištenja bentazona u pesticidima smatramo sigurnim. A posebnu pažnju smo kod ovih modela e, posvetili jasno mogućnosti bentazona da prodre u temeljne vode, u podzemne vode i zagadi pitku vodu. Imali smo u zemljama članicama isto, oni su nam rekli da imaju razloga za pretpostavku da je bentazon predstavlja jednostavno jedan neprihvatljiv rizik za okoliš. I tražili su da se to prizna i u drugim zemljama prema našim načelima. Uglavnom, komisija je izrazila svoje uvjerenje u svom, svom aktu provedbenom da nije ničim e, prekršila ovu koncepciju potvrdnih podataka iz uredbe 1107, da nismo ni u kom slučaju postupili i ničim nismo prekršili bilo kakve naputke koje nam je dao Ured Evropske pravobraniteljice i zato mislimo da imamo pravo kada smo u svom nacrtu teksta zaključili da tražimo produženje od 15 godina za Bentazon jer on ne smatramo da je imalo opasan, dakle dokazano opasan, opasan element. Hvala. A sada da vratimo riječ izvjestitelju. Ja zapravo ne želim sad ulaziti u argumente niti najmanjih pobijat koje ste vi iznijeli. Ali mene samo zanima kako ste mogli bez adekvatnih baznih i podataka mogli predložiti o produženje od 15 godina tog bentazona koji se koristi u poljoprivredi ali u redu, mi možemo njega koristiti u poljoprivredi, ali ne na ovaj način kako se to sad čini, naime bez da su se prikupili adekvatni podaci koji bi pokazali koliko, gdje se to može koristiti. I Julie, ja to jako ozbiljno shvaćam. I ne mogu zapravo, mogu razumjeti da ti preferiraš kad kažeš nešto, to je američki način, ali da ti više voliš ovaj naš pristup bazira na procjeni rizika. A ja apsolutno, ja osobno preferiram onaj naš način koji se drži načela predostrožnosti. I to je tako. I hvala vam sad komisiji što je potvrdila sve moje zabrinutosti, kazavši kako nisu te analize gotove ni adekvatni podaci prikupljeni. Hvala. Hvala i molim se sad s time možemo zatvoriti tu temu i reći vam da ćemo tome nastaviti na sastanku 9. studenog, a sada zatvorimo današnji sastanak i sutra ujutro ćemo se nastaviti s radom, ponovno se vidimo.